sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der nastavljamo sjednicu zapisnik jučerašnjeg sastanka je na raspolaganju ako imate prigovora molim vas da nam to sada date do znanje izgleda da ih nema predsjednik je dobio prijedlog